Hvala gospodine povjereniče, ovime završavamo ovu raspravu. A sada samo želim reći da su mi nadležna tijela Njemačke javila da se gospođa Anet Kojevus bira umjesto gospodina Klausa Enelena, e, što je odluka koja stupa na snagu 12. ožujka 2014. godine u skladu sa člankom 7. i stavkom 1. E, zakona koji se odnosi na odabir e, zastupnika u Europskom parlamentu i izravnim glasovanjem i u skladu sa člankom četvrtim stavkom prvim poslovnika e, parlament je prima na znanje izbor gospođa Netkovius koji stupa na snagu 12. ožujka 2014. godine. Gospođa Kovius ima svoje sjedište u Europskom parlamentu i uživa sva svoja prava pod uvjetom da je predala izjavu temeljem koje je jasno vidljivo da ne obavlja nikakvu nikakvu dužnost koja ne bi bila u skladu i koja ne bi bila kompatibilna sa njezinom dužnosti zastupnice Europskog parlamenta. Također e, imenuju se u odbor za e, pravne poslove i u